Hello everyone. Dobar dan svima. Otvaramo današnju popodnevnu raspravu. Obavijest Kofreskih prevoditelja Prevoditelji vas obještavaju da je ovo 36. dan naših prosvjednih aktivnosti zbog toga što nam je uprava Europskog parlamenta jednostrano nametnula neravnoteže i nepravedne uvjete rada. Kako bismo riješili ovaj spor, potrebno nam je političko posredovanje i izravno uključivanje predstavnika prevoditelja u pregovore. Stoga vas sa žaljem obavještavamo da prevođenje prekidamo točno u za to predviđeno vrijeme. Zahvaljujemo na razumijevanju. Sa nama je ministrica Hartinger Klein. Čestitam na trećem putu što Austrija ima predsjedništvo Europske unije. Moto pod kojim ćete raditi je Europa koja štiti, to je moto koji svi podržavamo. Želim vam puno uspjeha sljedećih nekoliko mjeseci. Predsjedništvo e, nekoliko mjeseci pred izborima e, je suočeno sa velikim izazovima, moramo zaključiti jako važne dosije. Surađivat ćemo s vama što to više bude moguće kako bi to bila uspješnica. Već imamo indikacije za te izazove danas. Gospođo ministrice, vi ćete obuhvaćati ne samo vaš portfelj u odgovorima, nego ćete pokriti pitanja vezano uz okoliš, zato što ministrica Köstinger ne može biti s nama danas. Kao što je to običajeno, na samom početku predsjedništva ministrica će izložiti glavne prioritete za predsjedništvo, a nakon toga ćemo imati raspravu sa e, članovima našeg odbora o ključnim pitanjima. Prije nego što vam dam riječ ministrice, htjela bih e, otvoriti jedno pitanje koje nam je u srcu ovdje u odboru ENVI. To je program za zdravlje. Kao što znate, komisija je predložila uključivanje programa za zdravlje u Europski e, socijalni fond SF+. Mi u ovom odboru mislimo da je to pogreška zato što ciljevi fonda u području socijale i e, zapošljavanja su različiti u odnosu na e, zdravlje, a u prošlosti sa ograničenim sredstvima ovaj program dao veliku dodanu vrijednost građanima Europske unije. Mi se bojimo da ovaj mali program, program za zdravlje, će biti potpuno izgubljen što se tiče vidljivosti i efikasnosti ako postane dijelom većeg, šireg programa koji je 20 puta veći od njega. Zato želimo ovaj program za zdravlje isključiti iz ESF-a+, želimo da ostane zaseban program i zato tražimo podršku predsjedništva i država članica vezano uz ovo važno pitanje. Bez daljnjeg okljevanja dajem vam dobrodošlicu, izvolite imate riječ. Ja, Poštovana predsjednice odbora, poštovani potpredsjednici odbora, ustavni koordinatori, štovani zastupnici u Europskom parlamentu, štovane dame i gospodo, i isto tako pozdravi prevoditeljima iza mene, hvala vam isto tako i na vašem prijevodu. Hvala od srca na mogućnosti da vam danas e, predstavim prioritete Europskog predsjedna vijećem i to u području javno zdravstvo, lijekovi, medicinski proizvodi, sigurnost prehrane, isto tako i pitanja klime i okoliša. Ovo neobičajno široka paleta tema Zahvaljujemo tome što uz e, zapravo ovom sveobuhvatni dosje u mom području pokrivam i portfelje dvoje kolega E, ministrica, kao što ste i sami istakne, gospođo predsjednice Elizabeth Köstinger, koja je zadužena za pitanja okoliša i klimatskih pitanja 8. srpnja, molim vas me. rodila je sina i svi su jako dobro, i majka i sin, i zbog toga, upravo zbog toga što je ona na porodnom dopusnu, zamjenjujem je ovdje i drago mi je što je mogu zamijeniti. Osim toga, E, zamjenjujem i ministra Jozefa Mozara koji je zadužen za uredbu o poticanju e, energetski učinkovitih i čistih e, cestovnih vozila. Nama tijekom predsjedna je jako važno da vodimo zaista otvoreni dijalog sa Europskim parlamentom kao su zakonodavstvom u tom pogledu. Nakon svoje prezentacije svakako ću vam stojati na raspolaganju za odgovor na sva vaša pitanja. Na temelju ovih sveobuhvatnih tema sada već vas molim za razumijevanje ukoliko neću biti u mogućnosti odgovoriti na sva vaša pitanja u tom slučaju. Svakako ćemo sve odgovore dati naknadno u pisanom obliku. Prije no što predstavim naglaske i glavne crte našeg kapitalna vijećem, Želim se isto tako zahvaliti na suradnji i potporom bugarskom predsjednu tijekom trojnog predsjedanja i predsjedništva od sveg srca. Austrija je početkom srpnja po treći puta, kao što je i predsjednica odbora kazala, preuzela dakle predsjedna vijećem i to u izuzetno važnom trenutku za Europsku uniju. Neposredno prije izbora u Europskom parlamentu u svibnju 2019. godine svakako postoji iščekivanje, očekivanje da se neka legislativna e, dakle, rješenja i isto tako i legislativni predlozi dovedu do svog kraja kao su zakonodavac svakako mišljenje i potpora Europskog parlamenta u okviravanju europskog politike u području zdravstva, lijekova i okoliša od izuzetno velikog značaja. Vijeće i parlament moraju se Stoga angažirati, konstruktivno koncentrirati na važne e, segmente samih zakonodavnih rješenja kako bi pronašli zajednička rješenja u ovim područjima. Svakako je van svake sumnje da predsjedanje vijećem može ostvariti svoje napretke samo u slučaju da se zasniva na jedinstvenosti Europske unije i država članica. Predsjedanje vijećem Austrija je zapravo u nastojanju kao država koja se nalazi u središu Europske unije i temeljem svoje tradicionalne uloge stvoritelja i izgraditelja mostova doprinese jedinstvu Europske unije. Austrija svoj zadatak tijekom predsjedanja vijećem a isto tako i pod motom koje je 2016. godine Jean-Claude Juncker iznio u dakle, govoru o stanju Unije, Europa koja štiti, to je taj moto. Cilj je upravo da Europska unija stvori blizinu prema građanima, te isto tako ponovno postavi povjerenje građana u Europsku uniju. Dozvolite da vezano uz sektorske naglaske tijekom našeg predsjedanja kažem nekoliko riječi. E, Jedna od glavnih naglasaka našeg predsjedaštva bit će isto tako i očuvanje konkurentnosti s time da se svakako u to uključi i digitalizacija ovaj dio ćemo e, na neki način dalje obraditi na neformalnom sastanku ministara zaduženih za područje zdravstva 10. i 11. rujna u Beću. Bitni elementi pri tome su zapravo ambicije našeg trojnog predsjedanja i države koja je bila u našem trojnom predsjedništvu Estonije, a to je digitalno društvo u području zdravstva, te isto tako i aktualna e, dakle, e, Europske komisije kada je riječ o digitalnom preustroju e, zdravstvene skrbe i njege. Prvi naglasak je tema investicija u digitalnu infrastrukturu u zdravstvu kao i korištenje javnih eh, sredstava u području zdravstva na razini Europske unije. Drugi naglasak eh, ovog našeg neslužbenog eh, sastanka ministara bit će tematika regulatorne i opskrbne izazovi, a kad je riječ eh, o odobrenju lijekova eh, na europskoj razini. U tom kontekstu planiramo i raspravu između ministara i ministrica zaduženih za zdravstvo i kad je riječ isto tako razgovor sa direktorom Europske agencije za lijekove Gidom Razjem. U zakonodavnom području želimo istaknuti sljedeće dosije, a to je rasprava o procjeni zdravstvenih tehnologija, te isto tako prijedlog uredbe koje gledamo pozitivno, a svakako ćemo nastojati da se intenzivno e, provede i kroz vijeće i u pripremnim gremljima. Naš cilj je da se predstavi jedan opći smjer kretanje E, planirali smo osam radnih skupina vijeća, a isto tako sve probleme koje smo uočili u tijekom razgovora u državnim članicama pokušat ćemo na temelju e, dakle, svih onih prijedloga izraditi jedan novi tekst zajedno sa državnim članicama te isto tako usuglasiti ovakav tekst. Stoga smo i već prošli tjedan zamolili države članice, zamolili da nam upute konkretne tekstovne prijedloge, te isto tako kako bismo i e, na neki način ambiciozni plan parlamenta u tom predmetu svakako uzeli obzir. Austrijsko predsjedanje će se posvetiti i tematici cijepiva i cijepljenja. Komisija je predložila e, to jest e, predstavila prijedloge kada je riječ o suradnji u suzbijanju e, dakle e, bolesti koje je moguće spriječiti cijepljenjem, te isto tako pripremamo to kao temu u prosincu. Ambiciozni ciljevi našeg predsjedništva tiču se i izmjene uredbe o utvrđivanju općih načela i uvjeta e, zakona o hrani. Ovdje pak planiramo da se pregovore nastave kako bismo već u studenom dobili mandat za pregovore s Europskim parlamentom. Pod bugarskim predsjedanjem i započeti trijalozi kad je riječ o e, jakim alkoholnim pićima pokušat ćemo nastaviti i po mogućnosti dovesti do kraja. Kad je riječ o uredbi o dakle pitkoj vodi nastavljaju se u radnoj skupini vijeća za okoliš. Visoka kakvoća pitke vode te isto tako i povjerenje potrošačice i potrošača mora se svakako zajamčiti. Različite strukture e, dobivanja, bilo da je riječ o površinskim ili podzemnim vodama, kad je riječ o pitkoj vodi, svakako se mora uzeti u obzir. Austrijsko predsjedanje svakako će nastaviti e, sve razgovore i pregovore s tim u vezi. Tijekom austrijskog predsjedanja odvijat će se i osma konferencija ugovorne strane, a to je dakle, sporazum o duhanskim proizvodima, a Europska komisija i države članice usko ćemo surađivati kako bismo u Ženevi nastupili jedinstvenim glasom i imali zaista jedan jedinstveni ujedinjeni Evropsku uniju sa svojim stavovima. Pored toga, 22. i 23. studenog je stručna konferencija o vrijednostnom lancu u proizvodnom procesu kojeg ćemo organizirati. Dozvolite da isto tako, ne samo da zahvalim bulgarskom predsjedništvu na zaključcima, te isto tako i Europskom parlamentu na rezoluciji kada je riječ o transmasnim kiselinama i koje koji su ujedno i vrijedni kameni temeljci za svim našim budućim planovima. Još jedna daljna tema koja nas e, svakako će e, pozabaviti tijekom austrijskog predsjedanja, to je višegodišnji financijski okvir. U sljedećih nekoliko mjeseci nastavit će se razgovor na temelju čitavih sektorskih, e, čitavog niza sektorskih dokumenata koji se nalaze u vijeću. Kao ministrica zadužena socijalna i zdravstvena pitanja svakako pozitivno gledamo na uključivanje akcijskih programa Europske unije u budućem Europskom socijalnom fondu ESF+, e, upravo zato što bi to značilo ojačavanje i osnaživanje europskih stupa socijalnih prava. Istovremeno, Međutim, moramo isto tako znati i važnost i vrijednost javne politike u zdravstvu, health in all policies na evropskoj razini, svakako moramo uvijek imati na umu. Pitanja e, dakle, zdravstva, osim ESF plusa, nalazi se u mnoštvu drugih sektorskih dokumenata kada je riječ o višegodišnjem financijskom okviru. Upravo u području zdravstva postoji jedna međusobna ovisnost između tradicionalne zdravstvene politike, a isto tako i e, održivosti javnih financija te gospodarske politike, a kad je riječ o zapošljavanju, inovaciji i konkurentnosti. Uvjeren sam da si možemo zamisliti jednu ujedinu Europu samo uz snažnu i vidljivu zdravstvenu politiku i to na europskoj razini. Nadam se da ovdje možemo računati na vašu potporu. A sad nešto o drugom dijelu, a to je programi vezani uz okoliš. Velika mi je veselje što i ovdje mogu predstaviti u okviru, dakle, pod predsjedanjem Europske unije i pod austrijskim predsjedanjem mogu predstaviti programe okoliša, standardi e, zaštite okoliša u Europskoj uniji, u svjetskim okvirima su među najboljima. To je i dobro. Postoji prvo zato što visoki standardi u zaštiti okoliše doprinose zaštiti zdravlja naših građanki i građana kao i zaštiti samog okoliša. A drugo, što visoki standardi u području zaštite okoliša stvaraju impulse za inovaciju, stvaranje novih zelenih radnih mjesta, te isto tako i održivog rasta. U smislu ovog programa našeg tronik što želimo nastaviti ono što je Bugarska započeli i isto tako e, započeti na radu u novim dosijema. Zaštita okoliša i kružno gospodarstvo tijekom austrijskog predsjedanja E, kao što je to bilo i u prošlosti, bit će jedan od ključnih e, kamen temeljaca, svakako cilj realizacije održive politike, a isto tako i realizacije agende 2030. Što se tiče zaštite klime, a usvajanje Pariškog sporazuma 2015. godine svakako je bio jedan bitnih e, kamena temeljaca u pogledu zaštite okoliša sve stranke u neđućih sjeć mjeseci moraju intenzivirati svoja nastojanja u realizaciji istog. Austrijsko predsjedništvo želi učinkovito sudjelovanje Europske unije i država članice na svim međunarodnim e, pregovorima vezano u zaštitu e, klimatskih promjena. Stoga austrijsko predsjedanje će u listopadu zaključke vijeća za COP24 koje se održava u prosincu 2018. godine u Katovicama predstaviti i ove zaključke. Naš cilj je da u kopu 24 stvorimo jedan zaista mogućnost upravljanja klimatskim promjenama, a u Katovicu moramo ostvariti dobar rezultat koji će svakako s jedne strane biti visoko ambicioniran, drugo što primjenjiv za sve stranke, te isto tako koji će uzeti u obzir sve nacionalne okvirne uvjete. Europski parlament e, pri tome ima jednu izuzetno važnu ulogu kada je riječ e, o ostvarivanju klimatskih ciljeva na međunarodnoj razini. Austrijsko predsjedništvo će u okviru e, dakle, priprema nastaviti uski dijalog sa Europskim parlamentom, a u pripremi k događanju katacima. Svakako je nastojanje e, poticanje e, zdravih sustava mobilnosti transporta sa niskom emisijom CO2. Zajednički cilj morao bi biti da se pojačaju i ojačaju inovativnost investicije u svim tehnologijama koje se tiču čiste i učinkovitosti primjene goriva u Europi. Stoga smo predvidjeli e, upravo i neslužbeni vijeće u mom dakle, gradu, dakle dolazim 29. i 30. listopada upravo o ovoj temi zaštite okoliša, a isto tako standardi emisija za osobna vozila i laka teretna vozila želimo pridoniti s visoko prioritetom, a što se tiče e, jedne točke, oko nje smo sigurno suglasni. Kada je riječ o dosijevu, želimo što prije ostvariti napredak i zajednički dogovor. Optimistični smo da ćemo e, vijeće za okoliš 9. listopada upravo moći donijeti jedno opće usmjerenje. Nakon toga ćemo vrlo brzo u trijalozima E, svakako e, uzeti u obzir i sve ono što će Europski parlament e, imati za reći. Naš je cilj da se do kraja godine ostvari suglasje. Drago nam je što je ovaj dosije ima visok prioritet u Europskom parlamentu. Ja bih Europskom parlamentu članovima odbora za okoliš, a svega izvestiteljici Mirjam Dali, zahvaliti na svemu onome što je do sada učinjeno. Do sada nismo regulirali emisije teških teretnih vozila na razini Europske unije. Oni pak čine jednu četvrtinu svih emisija cestovnog prometa i to je zaista, predviđa se jedan dramatični e, porast do 2030. godine ukoliko ne e, donesemo mjere. Mjere u tom području su izuzetno važni za ostvarenje klimatskih ciljeva Europske unije i u realizaciji Pariškog sporazuma želio bismo da se ostvore napreci i u ovom dosijelu Austrijsko predsjedništvo također sa velikim interesom prati rad Europskog parlamenta u tom području. Što se tiče trojnog e, programa, Austrijsko predsjedništvo će nastaviti e, djelovati u području kružnog gospodarstva i području plastike. Austrija u području plastike i mikroplastike je vrlo aktivna, te se je uvijek zalaga za ambicioniranu strategiju Europske unije u području plastike. Tijekom austrijskog predsjedanja svakako E, kad je riječ o zagađivanju i mora i e, dakle kopnenih e, voda svakako je naše veliko nastojanje a isto tako i utjecaj nekih proizvoda od plastike na okoliš za nas čine izuzetno prioritetnim pitanjem. Pitanje koje se pak postavljamo su sljedeće. Kako možemo e, dakle e, uskratiti i smanjiti jednokratnu upotrebu plastičnih proizvoda koji se bacaju nakon kratkog vijeka korištenja? Kako možemo uspjeti da i naša mora e, budu na neki način zaštićena od ovih negativnih posljedica korištenja plastike? Kako možemo koristiti bolje naše resurse i isto tako pomognuti ekološke inovacije? Kad je riječ o predlogu vezano uz jednokratnu upotrebu plastike, same pripremne skupine u vijeću su počeli djelovati. Izvjetiteljica Frederik Ries u Europskom parlamentu je učinila izuzetno dobar posao. Mi smo spremni ući u dijalog sa Europskim parlamentom. Naše ambicije su pak da se do kraja godine ostvare značajni napreci u ovom važnom dosjeu. Još jedna izuzetno važna tema, a to je zaštita okoliša i dakle e, zdravlja postojanim organskim očišćim tvarima, kratko POPS. Ove kemikalije zbog svoje dugovječnosti, zbog svoje toksičnosti, zapravo su izuzetno važni, odnosno izuzetno opasni e, za ljudsko zdravlje. Australsko predsjedništvo pozdravlja ovaj dugo očekivani prijedlog o izmjeni e, uredbe o popovima. Također i izmjena uredba je potrebna kako bi se e, mogle realizirati obveze koje je Europska unija preuzela temeljem stokholmskog e, govora. Austrijsko predsjedništvo bi što je to brže moguće e, htjelo započeti pregovore s Europskim parlamentom. Cilj pri tome je da se do kraja godine ostvari E, dakle, e, sporazum u prvom čitanju. Drugi dio 2016. godine bit će izuzetno bogatna kada je reč o bioraznolikosti i zaštiti prirode. Austrijsko predsjedništvo pokušat će učiniti sve da se učinkovito sudjelovanje Europske unije i država članica dovede do kraja to na međunarodnim e, susretima kad je o bioraznolikosti i zaštite okoliša. Austrijsko predsjedništvo u listopadu će e, predstaviti zaključke vijeća i budućeg usmjeravanje kada je o politici bioraznolikosti nakon 2020. godine. Time se stvara zapravo temelj za pregovore na COP14, kada je riječ o e, sporazumu o biološkoj raznolikosti, te isto tako i ova protokola uz ovaj sporazum a austrijsko predsjedništvo pozdravlja i prijedlog komisije za novu orijentaciju programa LIFE nakon 2020. godine. LIFE je jedini EU program koji se zapravo podupire financijski e, okoliš, te isto tako i sva nastojanja u zaštiti klimatski. i do 2020. završava ovaj programski period procjeni na polovini razdoblja ovog live programa možemo zaista povući poučke i želimo se založiti da budući live programi budu učinkoviti u svakom pogledu. Naš cilj je da se u idućih šest mjeseci ostvare napreci a ovisno je to i o pregovorima vezanima uz višegodišnji financijski okvir koji zapravo utvrđuju financijske elemente programa LIFE. Austrijsko predsjedništvo će se također pozabaviti jednim drugim dosijem, a koje je komisija nedugo donijela. To je prijedlog o prilagodbi obveze izvješćivanje različitih odredbi, a vezano zaštitu okoliša. Time bi se trebao smanjiti administrativni e, dakle, zahvat, time trebamo stvoriti win-win situaciju i želimo isto tako nastojati da ostvarimo veliki napredak koliko će to biti moguće. Štovani zastupnici Europskog parlamenta, izuzetno izazovan radni program koji se nalazi pred nama, uvjerena sam da ćemo upravo ciljno usmjerenim radom i kroz dobar dijalog, uskom kooperacijom ostvariti izuzetno velike uspjehe i to za dobrobit i zaštitu i isto tako okoliša i zdravlja naših građanki i građana. Štovana predsjednici odbora, štovani zastupnici. Želim se zahvaliti na vašoj pozornosti i veselje mi je radost e, čuti vaša pitanja, čuti vaše predloge. Ja ću svakako pokušati odgovoriti po onome e, što mogu na sva vaša pitanja i želim vam zahvaliti. Hvala gospođo ministrice na ovom izlaganju u kojem ste već pokrili mnogo tema. Pokazali ste dobro poznavanje rada unutar našeg odbora. Kao i obično imat ćemo prvi krug pitanja koordinatora ili njihovih zastupnika, odnosno zamjenika. imamo prvo govornik gospodin Peter Lize. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala, gospođo predsjednice odbora. Jedna tema je područja zaštite, zaštite zdravlja. Dakle, prvo što se tiče ovog zdravstvenog područja koje je vaše područje, e, želimo ukazati da gotovo svaki tjedan mm, ljudi zapravo umiru zbog e, rezistencije na antibiotike. To je jedan ogroman problem koji moramo zapravo sagledati sa više smjerova. Dakle, mi smo e, reformirali uredbu o lijekovima za životinje, ali izuzetno važno je da se zabavimo i antibioticima koji se koriste u humanoj medicini. Mi smo mm, očekujemo dakle isto tako i stvaranje novih antibiotika sve ono što e, inače činimo neće biti dovoljno nažalost e, i dalje ćemo imati smrtne slučajeve a sve skupa E, ne funkcionira jer nema poticaja. I sada komisija kaže da čini što je god moguće, međutim to nije dovoljno. Da li se vi možete založiti za to da ipak i dobijemo zakonodavstvo u tom području, vi biste, vaša stranka smatra se euroskeptičnom strankom, a to bi bio poticaj e, komisiji, svi bismo bili e, htjeli čuti kako to može funkcionirati ipak i možda i bez zakonodavstva. Vi ste govorili o Pariškom sporazumu. Upravo ovdje se vozi rasprava i među državama članicama nizozemski premijer i neki drugi kazali su da preko 40% trebaju biti naši ambicionirani cilj Elizabeth Köstinger Jako nas veseli što je rodila sina i ona osobno je doprinjela da ciljevi e, kod obnovljive izvore i kod obnovljivih izvora možemo povećati. Međutim, rasprava se ne vodi u drugim dijelovima svijeta i što bi austrijsko predsjedništvo moglo učiniti ne samo da se ova pitanja raspravljaju u Europi, već i da se uključe neke druge države koje su preuzele obveze iz Pariškog sporazuma i koje bi na taj način se mogli uključiti u ovu raspravu. Hvala. Gospođa Dali, izvolite. Hvala. Predsjednice, gospođo ministrice, hvala što ste danas ovdje s nama. Austrijsko predsjedništvo događa se u ključnom trenutku zato što smo sada u posljednjem dijelu e, saziva parlamenta i u našim su rukama dosjeji koje vi želite zaključiti tijekom vašeg predsjedništva. Što se tiče okoliša, to neće biti lak posao zato što imamo razne teme. Govorili ste o zakonodavstvu vezano uz emisije CO2 iz vozila. Zahvaljujem predsjedništvu na zalaganju e, koje žele e, sada voditi vezano uz ovu temu. Predsjedništvo, ako sam dobro shvatila, htjelo bi nadograditi ona područja koja je već obradilo bugarsko predsjedništvo, ali ja mislim da moramo biti ambiciozniji pogotovo um, austrijsko predsjedništvo trebalo bi zauzeti jače stajalište, odlučnije stajalište što se tiče vijeća kako bismo osigurali europsku suradnju i izbjegli neke bolesti koje se mogu riješiti e, prevencijom i to cijepljenjem. Htjela bih čuti kako će izgledati vaše zalaganje u tom pogledu i kako uključivanje možemo očekivati od vas što se tiče lijekova kako bismo izbjegli nerazumijevanje zakonodavstva vezano uz procjenu zdravstvenih tehnologija i što se tiče um, borbe protiv ovisnosti o e, duhanu u sklopu Međunarodne zdravstvene organizacije. Što se tiče cigareta na javnim mjestima, vaša je vlada sabotirala ideje koje su bile vezane uz tu inicijativu. A to su činili razni stručnjaci u Austriji i htjela bih da se osigura da pod vašim predsjedništvom se neće donositi odluke koje će industrija duhana okarakterizirati kao dobitkom, a zapravo će biti na uštrb naših građana. Hvala, želim vam puno uspjeha u sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala. Hvala, gospođo Dali. Gospodin Pjeha. Hvala, predsjednice. Zahvaljujem, gospođo ministrice na ovoj detaljnoj prezentaciji prioriteta Austrijskog predsjedništva. Imate čak deset prioriteta u području zdravlja. Moramo se koncentrirati na te prioritete. Za mene je najvažniji prioritet cijepljenje, zato što se radi ovdje o profilaksiji. Moje pitanje, trebamo li možda više suradnje jer imamo razne sustave koji postoje paralelno, kalendari cijepljenja su različiti i zbog toga imamo neke neželjene pojave. Imamo i neke pokrete protiv cijepljenja koji su sve glasniji. I još nešto želim spomenuti, to je HTA, procjena zdravstvenih tehnologija. Svjesni smo toga da postoje tenzije među državama članicama u vijeću. I to je razlog zašto bih htio shvatiti što planira Europsko predsjedništvo učiniti u tom pogledu. E, medicinski proizvodi će postati dio tog te priče i oni će biti isključeni iz područja primjene države članice. Hoće li one imati obvezni HTA u samim državama članicama ili ćemo imati možda fleksibilniji pristup? To je kontroverzno pitanje. Zato što HTA će pobuditi očekivanja pacijenata, a nakon toga ćemo imati veliko opterećenje za proračune država članice. Na samom kraju, predsjednice, što se tiče lijekova, i pogotovo antibiotika. ovdje je priča mnogo šira. Mislim da predsjedništvo treba osigurati da će se donijeti neke mjere u pogledu određenih bolesti. To moraju biti ključne točke i očekivanja pacijenata su jako važna. Hvala gospodine Pjeha. Netko iz Aldea Nitko. Gospođa Auken, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Poštovana ministrice, htjela bih postaviti pitanje vezano uz zdravlje i okoliš. Prije dvije godine komisija je predložila reviziju zakonodavstva o gnojevima. Najvažniji element prijedloga je e, nova granica za kadmi posljednjih 30 godina smo dosta toga postigli. Europska unija je zabranila kadmi u svim njegovim primjenama i znatno je smanjila onečišćenje putem zraka. Međutim, jedna primjena još uvijek nije regulirana, to je kadmi u gnojivima. Kadmi je toksična tvar koja je opasna za zdravlje ljudi i može se širiti na svim našim poljima i to je kontaminant za gnojiva. E, hrana koja se tako dobiva je e, razlog izloženosti kadmiju za populaciju i fosfatna gnojiva sadržavaju jako puno kadmija i oni kontaminiraju tlo u Europskoj uniji. Izloženost kadmiju e, danas je mnogo veća za mnoge europljane u odnosu na dopušteno, uključujući i djecu. Možemo smanjiti sadržaj kadmija u gnojevima. Tehnologija danas već postoji, a e, proizvođači e, fosfatnih rudača e, to znaju, ali ne postoje zakonske obveze i ako one ne postoje, nitko neće investirati u te tehnologije. Komisija je e, odredila smanjenje vrijednosti, ali to je u redu za parlament. Ipak e, pregovori su stali i e, sada smo došli do razine od 60 mg. Ne bismo trebali nastaviti kao do sada, samo 8% proizvoda koji su na tržištu bi bili time pogođeni. Još uvijek se E, sadržaj kadmija povećava u tlu, a i u našoj hrani. To je neprihvatljivo. Što vi mislite vezano uz to pitanje? Možemo li računiti na Austrijsko predsjedništvo što se tiče uklanjanja kadmija kako bismo napokon zaštitili ljudsko zdravlje i okoliš od posljedica kadmija u gnojivima? Hvala, gospođo Auken. Gospodin Ek ima riječ. Hvala gospođo predsjedniče Štovana, predsjednice vijeća, dobrodošla i hvala vam što nam nudite mogućnost da s vama razgovaramo o ciljevima Austrijskog predsjedništva. Tema koja u ovom odboru često sam spominjao, a isto tako i moj kolega je često ovo spominjao, a to je rezistencija na antibiotike. Procjena je 25.000 ljudi umiru slijedom dakle retencije antibiotike. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je to 10 milijuna mrtvih u nekoliko desetljeća. To su strašne brojke, to je više žrtava nego li u Prvom svjetskom ratu i to te žrtve imamo svake godine. Europski parlament e, upozorava na ovu rezistenciju koja postoje u budućnosti jednom od najznačajnijih uzroka smrti čovečanstva. Govorimo se čak o tihom tsunamiju. Što se tiče e, životinja, prehranu u Sjevernoj Americi, Europi, antibiotice koriste e, upravo za tretman životinja. Možemo čak govoriti o zloupotrebi masivna i preventivno korištenje antibiotike kod e, uzgoja životinja i zapravo uzrok tome što je poljoprivreda na neki način izgubila kompas. To je izravna posljedica lošeg uzgoja, a isto tako i loše zaštite životinja. To ne možemo više ignorirati i ja bih rado čuo od vas da li je austrijsko predsjedništvo želi se baviti temom e, boljeg uzgoja, isto tako kako bi se i preventivno korištenje antibiotika ipak smanjilo. Na taj način, s obzirom na zaštitu e, dakle, zdravlja, a isto tako i zdravlje dakle naših građana mogli e, na neki način svakako dovesti do dobitne situacije i za životinje i za stanovnike. Hvala vam. Thank you very much. Mr. Pedicini. Hvala gospodin Pedicini. Hvala gospođo predsjedateljice, zahvaljujem ministrici koja je danas s nama. Želim e, vam izraziti solidarnost zato što ste govorili o protueuropskom eh, raspoloženju. Vrlo često se nama prigovara da smo euroskeptični, ali zapravo da se u konačnici pokazuje da smo mnogo više za Europu odnosno na neke druge. Nadam se da će to vrijediti i za vas. Eh, sad ću to pokazati kroz pitanje koje ću vam postaviti. Vi ste govorili o pojačanoj suradnji što se tiče cijepljenja. Mi se slažemo s ovom strategijom, a cilj je da imamo bolju procijepljenost. Znamo da imamo dva politička pristupa da bismo došli do tog cilja. Prvo, imamo obvezatnost cijepljenja, druga strana, aktivna preporuka. Na temelju podataka ECDC-a 15 od 28 država članica Europske unije trenutno nemaju obavezno cijepljenje. Druge države imaju obvezatnost samo za neka cijepiva. Italija je iznimka, u prethodnoj vladi Italija je poduzela obvezujuću mjeru za većinu cjepiva. Pitanje koje vam postavljam, koje su namjere austrijskog predsjedništva? Hoćete li doniti mjere za aktivno preporučivanje cijepljenja ili ćete imati pristup obvezatnosti? Jer s mog stajališta, ako budemo i dalje imali oba pristupa, nema smisla uopće govoriti o politici i pojačanoj suradnji u ovom sektoru. Hvala. Hvala, gospođa Godin. Hvala, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem ministrice, dobrodošla. Prije nego što postavim pitanja, želim vam čestitati na imenovanju. Drago nam je što se danas s nama ovdje e, na sastanku odbora ENVI u sklopu austrijskog predsjedništva. Imam dva pitanja. Od 2015. godina međuinstitucijalno dijalog o kloniranju je blokirano zbog sljedivosti. To je vrlo važno etičko pitanje gdje imamo obrnut prirodni smjer. I to je važno za Europsku uniju. Mi bismo trebali pratiti zabranu za sve proizvode koji dolaze iz trećih zemalja. To su mesni proizvodi. Europska unija bi trebala napokon odrediti svoje jasno stajalište. To će, hoće li to biti jedan od prioriteta vašeg predsjedništva? Drugo pitanje, na prijedlog komisije vezano uz dosije HTA procjena zdravstvenih tehnologija. Članak 8 i 22 predstavljaju problem što se tiče subsidijarnosti jer se predviđa smanjenje područja e, djelovanja država članica u pogledu kontrola i nadzora. Hvala unaprijed na vašim odgovorima i želim vam sve najbolje tijekom predsjedništva. Hvala kolege i kolegice. Time smo zaključili prvi krug pitanja. Pozivam sada predsjednicu, ministricu da odgovori na pitanja. Štovana predsjednice, hvala lijepa. Štovani zastupci hvala i vama na postavljenim pitanjem. Nadam se da nisam nijedno izostavila, pa ću pokušati odgovoriti na sve njih. Gospodin predsjednice, u početku vašeg izlaganja se postavili pitanja i dozvolite da i na njega odgovorim, a to se tiče programa zdravstva i isto tako SF plusa. Što se tiče e SF plusa, e, bit će izuzetno kompleksni e SF plus obuhvaća nekoliko programa među inim i zdravstveni program. Što se tiče vašeg pitanja, dakle, odvojenog dakle i same rasprave ne mogu e, unaprijed suditi tome što će se dogoditi u vijeće. Međutim, sinergije smatram osobno i sve one sjecišta između e, zdravstvenih programa i ostalih programa trebaju biti obuhvaćeni u jednom ukupnom kontekstu, a zasebni pregovori ne bi doveli cilju stoga s stručnjaci u području zdravstva u konkretnim pregovorima, a kada je riječ o akcijskom planu, moraju biti uključeni i uzeti njihov mišljenje u obzir. Što se tiče gospodina Lise i gospodina Eka, a kad je riječ o antimigravnoj otpornosti, upravo je otpornost je globalna prijetnja i kao takva se i u komisiji i u Europskom parlamentu, ali svakako je vijeća prepoznaje se ova problematika. Izuzetno smo zadovoljni kada je riječ e, o e, primjeni kod životinja i uredbi o zaštiti životinja koji daju s jedne strane ključne elemente u e, propisivanju antibiotika te isto tako i eventualno kritične segmente kada je riječ o propisivanju za ljude. Iz e, svibnja 2017. godine imamo akcijski plan komisije a, za suzbijanje rezistentnosti na antibiotike i drago nam je što ćemo 16. E, studenog imati simpozij upravo na tu temu. Još jedno pitanje koje je gospodin Lize postavio jest e, akcijski plan komisije i da li se će biti i zakonodavnih rješenja i da bi to imalo smisla, to sada upravo provjeravamo. U svakom slučaju želimo zahvaliti i gospođi Kadenbach i Europskom parlamentu na izradi ovog izvješća jedno pitanje koje je gospođa Dali, gospodin Petičini, nadam se da dobro izgovoram njegovo prezime, riječ je upravo o pitanjima da li će vijeće, a kad je riječ e, s ono, mišljenjem Europskog parlamenta temeljem preporuka. Potpuno smo svjesni da Europski parlament e, mnoge E, dakle sve one teme pokušava podijeliti sa vijećem, a isto tako i uskladiti sva ona različita mišljenja u samom izvješću. A pitanje je gospođe Dali koje su tu Mm, mišljenje vijeća. U radnoj skupini vijeća e, nastojimo imati konstruktivnu raspravu, dakle, koje treba na neki način sadržajnom smislu e, razbiti određene nedoumice, ali isto tako i razmjenom najboljih praksi, te isto tako i iskustva u ostvarivanju zajedničkih ciljeva visokih stupnja procijepljenosti. E, Preventivno cijepljenje su najučinkovitije mjere u medicini koje nam stoje na raspolaganju. Još jedno treće pitanje koje je postavila gospođa Rali, a to je zaštita nepušača. Želim zahvaliti na vašem interesu koje se tiče same nacionalne mjere, ali želim isto tako odgovoriti na vaše pitanje Austrije. Mm, želi u poštivati e, sve ugovore i odredbe, ne vidimo nikakve negativne posljedice, a kada je riječ o, dakle, isto tako uzma obzir kopa. Europska unija i mi želimo dati snagan glas. Gospodin Pjega je postavio pitanje cijepljenja, mislim da je zapravo izlično uopće da kad je riječ o rezoluciji, a isto tako i prihvaćenosti, procijepljenosti, i jedan od naših prioriteta upravo je da se preporuka vijeća tijekom našeg predsjedanja i usvoji. Još jedno pitanje koje postavio gospodin Pijeka, a to je prijedlog uredbe vezano uz članak 8 rasprava na tehničkoj razini u radnim skupinama vijeća koja treba biti što učinkovitiji kako bi upravo oni problemi koje su spomenuli države članice i kako bismo obradili ove probleme, mi ćemo svakako e, provjeriti i ovu uredbu, a kao što znate to do sada nije bio slučaj. U ovom trenutku nema smisla dakle razgovarati o detaljima predloga prije no što radne skupine vijeća sadržajno se ne pozabave sa ovom problematikom. Evo, dakle, već sutra počinju i pregovore. Gospođa Auken, kad je riječ o gnojevima, Bugarsko predsjedništvo u Trelozima je ostvario značajne napratke, austrijsko predsjedništvo je e, dakle isto tako određen da to učini, da isto tako izgradi na ovim postavljenim naprecima. Kada je riječ o graničnim vrijednostima kadmiju i kontaminacije kadmiju, još velika prepreka do jednog e, konsenzusa između parlamenta i vijeća. Tim više ćemo u našem predsjedanju e, nastojati fleksibilnošću, a isto tako i zaštitom, pokušati da se u prvom čitanju završi i ovaj dosje. Što se tiče kloniranja koje je postala zastupnica Kutajne, stav Europskog parlamenta vezano s prijedloge komisije i kloniranje životinja, poznat nam je taj stav, činjenica je da ne nismo dobili substancijalne napretke u ovim dosijevima u prošlosti, a razlog tomu pak je bio što je pravna osnova koju je zabrala komisija i e, izaslanstva i pravne e, službe vijeća smatrali su neadekvatnim iz toga će austrijsko predsjedništvo neće pozabaviti ovim prijedlogom koji je bio u razmatranju. Hvala, gospođo predsjednice. Okay, thank you very Hvala, prelazimo na drugi krug pitanja koja će se odnositi samo na zdravlje i sigurnost hrane. Kolege su se već prijavili. I prva je na redu gospođa Zomar. Imate jednu minutu. Hvala. Gospođa ministrice, želim vam srdačnu dobrodošlicu. Pitanje kad je riječ o prehrambenim proizvodima, Europska komisija nam je u travnju uputila prijedlog nove temeljne odredbe koje već čekamo šest godina, a to je evo pred kraj saziva i sada upravo parlament i vijeće pod vremenskim, vrlo vremenskim tjesnacu i pritiskom e, vijeće na neki način e, ovaj dosje ima kao utek na nozi. Moje pitanje je da li Austrijska kao država članica ima svoj stav kad je riječ o reviziji e, temeljne uredbe o prehrambenim proizvodima i da li možete zamisliti da će austrijsko predsjedanje i predsjedništvo uspjeti e, izraditi jedan zajednički stav vijeća i to najkasnije do kraja studenog kako bismo onda mogli doći do e, sporazuma u prvom čitanju Inače će sam dosje zapravo pred e, same izbore za Europski parlament e, neće uspjeti se provući. Hvala vam. Hvala lijepa, gospođa Habezon. Hvala, gospođo predsjednice. I hvala ministrici na njenom izlaganju. I na najavi kompromisa i zalaganja u vezi sa prijedlogom eh, procjene zdravstvenih tehnologija prema najavi komisije. Znamo u parlamentu da u vijeću postoje neke nedoumice u vezi s ovim predmetom, ali isto tako znamo da on nudi važne prilike kako bi se poboljšao pristup ljekovima i općenito zdravstvenim tehnologijama dakle, pristup e, građana, a time se poboljšava i istraživanje i tako dalje. Dakle, to je važan e, predmet i zato radimo na približavanju naših stajališta onima vijeća. To sam htjela naglasiti. Nadam se da će komisija više manje preuzeti administrativnu ulogu i da će zemlje članice tu igrati veću ulogu. Kada je riječ o metodologiji, to mora biti znanstvena metodologija koju provode nacionalne agencije i treba također osigurati da se ta procjena može prilagoditi nacionalnoj razini, odnosno da se europska procjena prilagodi nacionalnoj razini i iziđe u susret e, raznim potrebama zemalja članica. Nadam se da će i vijeće pristati na to. Kada je riječ o obvezatnosti ili ne, pa u svakom slučaju treba osigurati primjenu. Do sada dobrovoljna osnova nije omogućila dobru provedbu. Evo, hvala inače i Nadamo se dobroj suradnji i nadam se da ćemo napredovati po ovom predmetu tijekom eh, polugodišta austrijskog predsjedavanja Europskom unijom. I hvala. Eh, ponovno gospođa Zomer. Ne. Tu ste mi ponovno na popisu. Ali nemate više pitanja. Pa dok vi razmišljate o tome, mogu dati riječ nekom drugom. Ispričavam se. Da, hvala vam lijepa. Još jedno pitanje. Kada je riječ o temu odbiru o prehrambenim proizvodima, što vi, gospođo ministrice, smatrate o tome da komisija se ne pridržava vlastitih pravila kada je riječ o boljem zakonodavstvu, s obzirom da nisu, da li E, samu analizu učinka i mi sada eto ko iz vedra neba na neki način moramo raditi na ovoj uredbi. Drugo pitanje koje se zapravo željela postaviti tiče se uredbe o informaciji koju se pruža e, potrošačima o prehranim proizvodima. Od 2011. godine nije u cijelosti realizirane, a države članice interpretiraju tako da zapravo ima vlastite sustave označivanja prehrambenih proizvoda, a što komisija prešutno na neki način dozvoljava. To je protivno um, pravilima i to je protivno zajedničkom tržištu. Postavljam pitanje da li Austrijsko predsjedništvo želi baciti oko i na ovo što se događa i mislim da bi to bilo dosta primjereno. Hvala. Thank you very much. Now, uh... Hvala, gospođo Kadenbach. Ja, Hvala. Dobrodošla, gospođo ministrice, u našem odboru. Vaše uvodne riječi su bile da želite doprinijeti jedinstvenosti Europske unije, ojačati Europsku uniju i stvoriti povjerenje Europske unije. Sve ono što mogu gledati i vidjeti u vašem ponašanjima u posljednjih tjedana i mjeseci, ali i ovdje, zapravo o tome se suprotstavljeno jer e, govorili smo o isto tako i zakonodavstvu o pušačima u Austriji koji zapravo se žele uspoređivati sa europskim e, smjernicama, međutim vi niste dobra predstavnica kada je reč o osmoj konferenciji o duhanskim proizvodima, nećete biti dobar predstavnik. I isto tako vaša uloga posredovanje unutar vaše vlade, ali kada pogledamo ovo što su novine objavili Harald Vilimski koji ovdje e, sjedi u unf u je zapravo i član osnivača NFD-a vaše vlade i kada on piše da je bio protiv klimatskih ciljeva i time i protiv klimatske konferencije, i gospođa Köstinger koja je već sjedi u vašoj vladi, FPE zapravo prešućuje najveći izazov e, i vodi se politika na teret naših unuka. Kako želite onda prema ostalih 27 članica kada unutar vaše vlastite vlade nemate jedinstveni stav i taj popis se može nastaviti u nedogled u svim područjima. U ovom odboru niste si stvorili prijatelji i prijateljice time što ste kazali da nam ne treba vlastiti e, program. Mi smo se kao odbor borili i predsjedništvo se borila. Isto tako, e, vi ste kazali vidljiva zdravstvena politika upravo to kada imamo e, kada nemamo taj vlastita sredstva u višegodišnjem financijskom okviru onda to neće biti uočljivo sve ono što vi činite u istoj rečenici samo sebi je suprotstavljeno Hvala, gospođo Kadenbach. Znate, kolege, molim vas koliko vremena imate na raspolaganju ne možemo omogućiti više vremena. Moramo se držati tog propisa. Hvala, gospođa Auken. Moje pitanje tiče se transparentnosti i procjene rizika Europske unije u vezi sa prehrambenim lancem. Komisija je e, rekla da je došlo do značajnog poboljšanja transparentnosti, ali ako se time pozabavimo zapravo Imamo sada umjesto popisa onoga što je otvoreno za javnost, imamo popis onoga što, eh, za što javnost nema pristupa. Komisija tu ni ne spominje prevladavajući javni interes i to je kršenje direktive 1042 i također konvencije i nadam se doista da će austrijsko predsjedništvo učiniti sve što može kako bi stalo tome na kraj jer je riječ o smanjenju transparentnosti. Sada imamo manje transparentnosti, a već se niz godina bavim politikom i dobro znam da nikad ne možemo pobijediti u borbi za transparentnost jer čim dobijemo nove vlasti one smanjuju transparentnost. No, nadam se da ćete razmotriti ovaj popis i unijeti potrebne izmjene i povisi računa o javnom interesu, o okolišu, o zdravlju, a da nećete dati prednost interesu industrije. Hvala. Hvala, gospodin Bušoj. Hvala, gospođo predsjednice. Ja sam nadležan za program za zdravstvo i dobro je da ste ga spomenuli. Iako je sada obuhvaćen ESF plusom i ako imamo manji rez proračuna, ipak je to dobar program. Kada je riječ o istraživanju, zdravstveni klaster je već povećao sredstva za 1 milijun i mi ćemo se sada usredotočiti na misije i razjasniti kako ćemo ići u misije koje će biti uloge zemalja članica i Europskog parlamenta. I pitanje o hepatitisu, jer će ECDC e poslati svoje pokazatelje do kraja studenoga, tako da bi bilo dobro da Austrijsko predsjedništvo politički potiče provedbu, jer je važno da zemlje članice nešto sada poduzmu ako želimo iskorijeniti hepatitis u skoroj budućnosti. Hvala vam. Hvala gospodine Bušoj i sada gospođa Guteland. Hvala. Gospođo predsjednice i hvala vam ministrice što ste došli na naš odbor. Ja sam pročitala program predsjedništva i saslušala sam vaše izlaganje. Drago nam je što želite nastaviti rad na popsovima. To je doista važno za zdravlje i za okoliš. Mnoge od tih tvari imaju štetne posljedice po hormone. Tako da me zanima postoje li znanstveni kriteriji za biocide i druge slične tvari. No, to nije dovoljno. Rizični su i plastika i drugi materijali. Europski parlament je pozvao komisiju na donošenje mjera u tom smislu. Dakle, treba nam jedna horizontalna politika koja bi obuhvatila sve te kategorije štetnih tvari. Treba nam jasna strategija kada je riječ o ovim endokrinim disruptorima. Povjerenici su si prebacivali to pitanje i sada bi nadležan bio potpredsjednik Katajnen, ali odgovor još nismo dobili. Dakle, vi kao predsjednica vijeća što namjeravate učiniti kako biste pozvali komisiju na odgovornost e, kao što činimo i mi? Evo, e, sada smo zaključili ovaj drugi krug pitanja o zdravlju i sigurnosti. Ministrica, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Prvo pitanje koje postoje gospođa Zomer zdravstvena zaštita vezano uz prehrambene proizvode, vezano uz građane Europske unije. Moramo imati na umu transparentnost, te isto tako procjene rizika i znanstvene studije i moramo izuzetno brzo reagirati. Također smo u nastojanju da se ovaj prijedlog u vijeću što prije dovede do kraja. Također E, želimo preuzeti mandat i već smo u pregovoru sa parlamentom da do kraja našeg predsjedanja zaista ovo pitanje obradimo, a isto tako i pitanje kada je reč o točnom datumu, naš cilj je da to bude do kraja studenog. Drugo pitanje koje postavlja gospođa Somer, kad je reč o općem temeljnom postavku za zaštitu hrane, a upravo su pregovori počeli u vijeću i na neki način nepostojanje e, analize utjecaja mi ćemo procijeniti i uzeti u obzir. Što se tiče nacionalnih oznaka, sada imamo označavanje podrijetlja kad je riječ o e, primarnim sastojcima, to je harmonizirano, time je učinjen jedan korak e, bliže općoj harmonizaciji. Gospođa Kabzon Reis, da li pojačanje područja, kad je riječ o procjeni tehničkih, e, dakle isto tako mogućnosti liječenja, a e, ograničenih resursa koje svakako ima u zdravstvenom sektoru, a isto tako i značaj e, se postavlja u prethodnim razmatranjima u radnim skupinama vijeća, a isto tako i na vijeću ministara zdravlja, prošlog studenog, svakako prepoznat kao važna tema. Naša intencija da imamo konstruktivnu raspravu upravo sa ciljem da se u kratko vrijeme koje nam stoje na raspolaganju, pronađemo najbolja moguća rješenja. Konkretno želimo imati jednu parcijalnu opće usmjereno rješenje ovog pitanja. Što se tiče tematike koje je gospođa Kadenbach postavila kao pitanje, a pitanje je što Štovana zastupnice, molim vas da me mjerite na dijelima, a ne na riječima. Gospođo Oken, svjesni smo da moramo imati primjereno i brzo pitanje koje je se tiče upravo transparentnosti, a isto tako i e, samih znanstvenih e, spoznaja u samom prehrambenom lancu. Mi ćemo se svakako založiti da se i rad u vijeću u okviru ovog prijedloga unaprijedi i nastavi koliko je to moguće. Što se tiče gospodina Buzan, hvala na ovom pitanju koje ste postavili e, prioritet prioritetno se zalažemo za preporuke cijepljenja, a isto tako to je tematika u okviru toga jest i hepatitis. Gospođa Guteland, austrijsko predsjedništvo raduje se upravo da se nastave pregovori s Europskom parlamentom kada je riječ o prijedlogu promjene uredbe o popovima, a isto tako kako bi se i zakonodavstvo Europske unije prilagodilo e, Stokholmskom ugovoru a naš je cilj da se do kraja godine e, ostvari sporazum u prvom čitanju. Što se tiče priloga komisije, da se unesu na popis i tvari koje su na zadnjem sastanku ugovornih stranaka Stokholmskog sporazuma smatramo pozitivnim da se isto tako e, uvrštavanje u jedan od popisa u prilogu ovih tvari koje su se pojavile u praksi. I sada pitanja o okolišu i klimi. Gospodin Lavija. Hvala gospođo predsjednice, hvala ministrice. I na raspoloživosti za odgovore na pitanja koja nisu uslugo gredano u vašoj nadležnosti, ali znamo da zamjenjujete kolegicu Köstinger. Moje se pitanje tiče vode. Vi ste e, najavila da će među prioritetima austrijskog predsjedništva biti zatvaranje predmeta o vodi. Voda je naravno ključna za život e, i to je jedan e, resurs koji nestaje, naročito u područjima gdje imamo manje količine vode i zbog toga e, moram naglasiti da u našim e, prijedlozima postoje neke odredbe koje su posebno važne za vulkanska područja. Dakle, određuje se količina bora u e, na 2,4 mg po litri, no Europska komisija se poziva na načelo predostrožnosti i predviđa dakle jedan vrlo niži prag, ali za e, to nema znanstvenih dokaza za opravdanost toga. Dakle, hoće li se austrijsko predsjedništvo uskladiti sa prijedlozima e, Svjetske zdravstvene organizacije kada je riječ o kvaliteti vode ili hoćemo li se i dalje pozivati na načelo predostrožnosti kako bismo imali možda kvalitetniju vodu, ali također e, ćemo više oskudjevati vodom tamo gdje je već ima vrlo malo. Hvala, gospođa Guteland. Tack ordförande. Eh, jag vill... Eh, hvala, gospođo predsjednice. Eh, želim iskoristiti ovu priliku kako bih postavila pitanje o Europskoj strategiji za bioekonomiju, što je jedan od prioriteta Austrijskog predsjedništva prema njihovom programu. To je bitno naročito za naše šume i tu imamo dodirne točke između moje zemlje, Švedske i Austrije. Dakle, možemo mnogo učiniti kako bismo e, zamijenili fosilna goriva. Recimo, imamo e, i alternative u odnosu na kemijske tvari, i na plastiku. Imamo tu i cijeli paket e, cirkularne ekonomije. Dakle, Klimatska politika može se ostvariti zahvaljujući šumama također, no to zahtijeva i poticaje sukladno vrlo strogim pravilima. Dakle, što ćete učiniti po tom pitanju i koji su vaši prioriteti kada je riječ o Europskoj strategiji za šume? I još jedno pitanje do kojeg mi je vrlo stalo, a to je održivo korištenje gnojiva. Govorilo se o usklađivanju između europskih zemalja, a to bi bilo važno također i za budućnost zajedničke poljoprivredne politike, a i za budućnost šuma. Što vi mislite o tome i što Austrija namjerava poduzeti kako bi osigurala bolju provedbu u zemljama članicama? Hvala, gospodin Demesmaker. Hvala. Dobrodošla, gospođo ministrice. Želim vama i vašim kolegama plodonosno predsjedništvo. Nekoliko pitanja vezano uz raznolikost, a to je vezano uz kružno gospodarstvo. Čuo sam da se govori da se priprema politika eh, za bioraznolikost nakon 2020. godine, ali nadam se da će rezultati biti bolji od prijedloga komisije, pogotovo što se tiče zajedničke poljoprivredne politike i što se tiče budućeg programa LIFE. Europska unija ima ambiciju da zaustavi gubitak biološke raznolikosti. Postoji rizik i mi trebamo instrumente kojima ćemo zaustaviti ovaj trend, a mislim tu i na proračunske instrumente. Bojim se da su prijedlozi komisije nedostatni trenutno i možda je to vaša intencija. Nadam se da će se ovaj problem riješiti i vjerujem da ste vi to mislili kad ste rekli da želimo efikasniji, djelotvorniji program LIFE. Ako to bude stvarno bilo tako, nadam se da ćete nam vi biti saveznik u dobivanju više sredstava. Kružno gospodarstvo. Jutro smo donijeli gotovo jednoklasno moje izvješće o e, plastici. U redu je eliminirati plastiku za jednokratnu uporabu, ali mi ne želimo da se sada pokuša stvoriti plastika koja će se koristiti višekratno. Mi moramo smanjiti plastiku i mikroplastiku općenito i nadamo se da ćemo i za taj cilj imati saveznika u vama. Hvala. Gospodin Pedićini. Pa, gospodin hvala. Gospođo ministrice, zahvaljujem na vašoj prisutnosti danas. Vjerojatno ćemo idućih mjeseci imati još prilika za podrobniju raspravu. Ja sam u ime socijaliste demokrata izvjestitelju cijeni za direktivu o plastici za jednokratnu uporabu. Mi želimo da se dođe do sporazuma u prvom čitanju do kraja prvoga saziva ali isto toliko e, zalaganja trebamo sa strane vijeća, odnosno e, predsjedništva koji predstavljate. Vi ste govorili o prioritetu tog dosija za vas i o vašoj želji da dođemo do znatnih napredovanja prije kraja godine, ali ja želim biti precizni. Možete li nam reći, hoćete li vi pronaći zajedničko stajalište unutar vijeća što se tiče plastike o za jednokratnu upotrebu? Mi smo spremni za trijalog već u studenome. Možete li već reći koje će biti vaše zalaganja po toj temi koji su glavni E, pozitivni događaj i u vezi s čime mislite da bi se prijedlog komisije trebao izmijeniti? Hvala. Hvala. Želi li još tko postaviti pitanje? Ili možemo zaključiti popis govornika? U redu, ministrica ima riječ za odgovore. Gospođa Kadenbach, izvolite, ali imate samo jednu minutu. Pa ipak pomirbeno bih eh, htjela završiti. Najavili ste da ćete i nas, zastupnike, podupriti kada je riječ eh, o označivanju novih genetskih tehnologija i htjela bih znati kako zamišljate vaš doprinos eh, u idućih šest mjeseci Austrije, dakle doprinos Austrije, kada je riječ o označivanju genetskih proizvoda. Hvala, gospođo Kadba. Da li se još netko javlja? Ako ne, izvolite, gospođo ministrica. Gospođo predsjednice, što ne zastupniče Luja, što se tiče pitke vode i uredbe o pitkoj vi hvala lijepo na ovom posljednom pitanje koje osobno smatram izuzetno značajnim i važnim. Austrijsko predsjedništvo će posao nastaviti u vijeću kada je reč o ovom zakonodavnom prijedlogu i mi ćemo se usredotočiti na sve ono što je rečeno u vijeću 25. lipnja, a to je zajednički upravo cilj da se pitka voda očuva za stanovništvo, a isto tako da se na bilo koji način zaštiti od negativnih posljedica zagađenja. Pitanje zastupnice Kutland bio gospodarstvo, dakle i tu imamo i posao na razini Europske unije koje treba odraditi, dakle svakako mnogi impulsi se daju u različitim područjima. Kada je riječ o šumarstvu, molim da se to pitanje e, postavi u nadležnom odboru, a svakako nije to ovaj odbor koji je zadužen za pitanje šumarstvom. Zastupnik Temorskan, kada je riječ o Kopu 14 u drugoj polovici 2016. godine bit će mnoštvo događanja kada je riječ o bioraznolikosti i zaštite prirode. Austrijsko predsjedništvo će se založiti da bude sudjelovanje svakako učinkovito i Europske unije i država članica u svim međunarodnim događanjima, a i pokušat ćemo sa svoje strane da se na Kopu 14 dakle, sporazum o biološkoj raznolikosti, te isto tako paralelnim sastancima vezano uz protokole, svakako da se ostvare dobri rezultati u svemu. Nastojimo da u listopadu i moji zaključke vijeća i da ih donesemo kako bismo imali jasnu i snažnu poziciju Europske unije i država članice, te kako bi ovaj nastup bio zajamčen u svojoj snazi. Kad je riječ o strateškom planu o biološkoj raznolikosti, želimo ga donijeti za razdoblje nakon 2020. godine. Program LIFE Postavili ste pitanja, a vijeće je svakako počeo svoje stručno razmatranje predloga komisije kada je riječ o programu LIFE i to za razdoblje nakon 2020. godine. Na temelju svih spoznaja i isto tako analize na sredini razdoblje e, programa LIFE e, pokušat ćemo u budućnosti e, učiniti učinkovite svakako kao financijski instrument za pospješivanje projekata u području zaštite klime i zaštite okoliša, a isto tako austrijsko predsjedništvo u predstojećem polugodištu pokušat će raditi na uredbi, a pri tome su važne i savjetodavne aktivnosti kada je riječ o višegodišnjem financijskom okviru e, koji će imati značajan utjecaj na konačno financiranje samog programa LIFE kao takvog. Još jedno pitanje je bilo postavljanje, dakle, jednokratne uporabe plastike. Osijsko predsjedništvo pozdravlja najnoviji prijedlog kada je o smanjenju e, određenih proizvoda od plastike koji utječu na okoliš i koji se e, koriste jednokratno, te isto tako i e, sa onaj ribarski alat koji se koristi e, za jednokratno korištenje koji treba doprinijeti smanjenju opterećenja mora plastikama, a isto tako smatra to jednom središnjom inicijativom za prelazak na kružno gospodarstvo u Europi. Također ćemo kao jedan od prioriteta našeg predsjedništva staviti da se ostvare brzi koraci u ovom dosjeu, a isto tako smo spremni da i s parlamentom e, razmotrimo različite opcije kako bismo do kraja godine imali do kraja godine najbolji mogući rezultat. Što se tiče kategorizacije e, proizvoda od plastike za koje predstavljamo E, predložen zabrana, mi ćemo provjeriti sve ono što predlaže komisija, isto tako vidjeti i utjecaje e, samih troškova u budućnosti. Zastavljiv poluči, kada je riječ o plastici, želimo kazati i istaknuti da ćemo mm, dobiti jednu široku potporu u našem ubrzanom e, radu na ovom pitanju. Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo također je imao svoje razmjerno mišljenja u svibnju 2015. godine. Nažalost, na ovu tematike se vijeće nije vraćalo s obzirom na većinu članova koji su izrazili svoje dvojbe i s obzirom e, na prijedlog Europskog parlamenta koji je odbio ovaj e, prijedlog, čini se da nema prostora da se nastavi rat na ovom dosjeu. Kroz taj prijedlog e, nemamo pravnu sigurnost u slučaju zapravo zabrane genetski modificiranih organizama. Pravna služba vijeća, a isto tako većina članica i Europski parlament ovaj prijedlog su već odbili kao takav. Komisija nema nikakav novi prijedlog, stoga valja pretpostaviti da pregovori nemaju nikakvog e, mogućnosti za uspjeh i Austrija neće razmatrati ovaj prijedlog u svom mandatu. Hvala. Hvala gospođo ministrice. Tu je bilo mnogo tema, određeno mnogo posla. Sigurna sam da će naš odbor raditi marljivo do kraja godine jer smo odlučni u našim namjerama. Vjerujem da ćete podržati naše ideje nakon što pročitate naš program, a mi smo saznali vaš i vjerujem da ćemo postati vidljivi i da ćemo cijeli paket promovirati. Znam da vi radite odličan posao kao ministrica za socijalna pitanja, ali i za ostala pitanja koja su nama bitna. Svakako vjerujemo da ćemo vas uspjeti uvjeriti u važnost naših ciljeva. Hvala i još jednom vam želim plodonosno, plodonosan rad u sklopu predsjedništva. Uh, we have a joint meeting Poštovane kolege i kolegice, u 4.30 imamo zajednički sastanak sa odborom DEVE o ciljevima održivog razvoja. Ostanite s nama.